Moram dati vrlo važno priopćenje. Konferencija predsjednika primila je zahtjev od strane 283 zastupnika da se ustanovi odbor koji će istražiti o situaciji u automobilskom sektoru. Na današnjem sastanku ustanovljeno je da je taj zahtjev uložen prema pravilima i više od jedna četvrtine zastupnika odlučilo je na plenarnoj sjednici zatraži da se sastavi odbor za istragu, da se odradi, odredi koliki će imati broj članova i što će biti mandat a odluka B8 1424 kroz 2015 stoji na internetskim stranicama parlamenta. U vječnici će se o tome glasati sutra. Amandmani predloženi konferenciji predsjednika o broju članova toga odbora trebaju se uložiti do danas na večer u 20 sati. 19. siječnja 2016. godine glasat će se o tom zahtjevu. Prema dnevnom redu prelazimo sada na izjavu, ali gospodin Marija želi nešto reći ili to povodom poslovnika. Da, predsjedniče, evo čuo sam vašu najavu, vašu obavijest. Kažete nam da imamo taj prijedlog koji moramo odobriti do 20 sati večeras, pa to je <laughs> stvarno malo vremena, manje od sat vremena i mislim da to uopće nije demokratski parlamentarni valjan postupak Mislim da moramo imati dovoljno vremena za tako što. Ako nam kažete da moramo napraviti jedan konkretan prijedlog u roku od sat vremena kada nećemo moći razgovarati o tome, mislim da bi se trebalo razmisliti o tome. Oprostite, moram vas prekinuti jer kao što znate mi prema poslovniku ne možemo sada voditi rasprave o tome. Radi se o odluci što, su, što je donijela konferencija predsjednika koja je također odredila i rokove za ulaganje amandmana. I naravno, s obzirom na odluku konferencije predsjednika, mi jedino što možemo to je to primiti na znanje. Tu zatvaram raspravu, oprostite. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda i izjava visoke predstavnice na temu 20. obljetnice mirovnog Dejtonskog sporazuma. Dajem riječ ministru Šmitu koji govore u ime visoke predstavnice